Nastavljamo i vraćamo se na dnevni red sjednice odbora. Ako nema protivljenja, predlažem da usvojimo dnevni red. Znači, dnevni red je usvojen i prelazimo na sljedeću te točku, no prije toga vas e, želim podsjetiti da još uvijek e, slaveći novu godinu, iako je već 25. siječnja, imat ćemo e, mali domjenak u jednoj od prostorija na, na donjem katu. Još ću vam reći u kojoj. Imate li primjedbe u vezi sa zapisnikom iz prosinca? Čini se da nema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 des, točku jer za desetu nam je potreban malteški ministar. Molim vas malo za pozornost. Radi se o razmjeni gledišta, o ispravku eh, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno uredbe 26.11. Eh, parlament je stupio kontakt s komisijom i predložio neke izmjene i ispravke i nakon što su se e, prevoditelji lingvisti e, pravnici obiju institucija konzultirani e, ti prijedlozi su usvojeni, ali to se moralo vratiti opet na naš odbor. 5. prosinca je odlučeno da se te izmjene još moraju verificirati na odboru. Članak 231. ne predviđa amandmane. Kao izvjestitelj nemam nikakvih primjedbi na ove ispravke i molim da riječ preuzme predstavnica komisije gospođa Igloj koja će nam objasniti ispravke. Hvala što ste prihvatili ovu točku e, na dnevni e, red. Komisija predlaže nekoliko izmjena. E, to je bilo na vijeću u listopadu 2015. nakon godine primjene uredbe. Mi smo u toj inicijativi se oslonili na vlastita iskustva, ali smo konzultirali i države članice u nekoliko navredba, tako da smo usvojili i neke prijedloge države članice. Dva puta smo sazali stručnu skupinu kako bismo dobili potvrdu i naših stručnjaka, a zatim smo sve prijedloge preinaka u uredbi poslali na vijeće i nakon toga je izdana korigenda. Obavijestili smo i parlament jer je to išlo redovnim zakonodavnim postupkom, dakle u e, postupku suodlučivanja, što znači da parlament mora znati za ovakvu inicijativu. Znate da korigendum može uključiti samo tehničke preinake koje ne mijenjaju bit i sadržaj koji je dogovoren među su zakonodavcima. To se odnosi na terminologiju. Nećemo više govoriti o projektima nego o operacijama. Nećemo više govoriti o certificiranoj isplati e, neke druge preinak se odnose na neke pogreške, jer kada je donesena uredba bilo je raznih promjena u numeraciji unutar uredbe i zato smo morali ispraviti e, te reference. Bilo je i nekih e, zabuna glede pozivanja na direktivu o procjeni učinka na okoliš i mm, na neke druge dokumente. Eto, to su bitne tehničke izmjene koje predlaže vijeće. Hvala lijepa. Imate li primjedbi? mi smo to provjerili i zaista se radi isključivo o tehničkim preinakama. Richard? E, Richard, e, pa ne želiš biti neugodan, inače ću ja pokrenuti raspravu u FC Liverpoolu, pa ni tamo se baš ne događaju lijepe stvari. Dobro, bilo je nekih pogrešaka i toga se nakupilo, a e, sasvim sigurno je u tome sudjelovalo više strana. Dakle, sutra o tome glasujemo. 12. E, točka dnevnog reda radi se o višegodišnjem planu za pridnene stokove u Sjevernom moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi. To je vrlo važno izvješće e, iz SID-a. Kolegica Ulrike Rodust je prihvatila izvješće u studenom je bila prva razmjena, danas druga rasprava. Ulrike ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim kolegicama i kolema koji su do sada surađivali. Neki uredi izvjestitelja u sjeni su mi se ponovno obratili s pitanjem želim li strukturirati tu razmjenu mišljenja. No ja načelno smatram da je ovakva razmjena dobra prilika za postavljanje konkretnih pitanja komisiji. To su pitanja koje mogu onda čuti svi, a onda ih ja kao izvjestiteljica mogu uzeti u obzir. Usprkos tome, e, ja sam priopćila sljedeće e, točke i na to ću se ograničiti. Kao prvo, interakcija s Norveškom. Koji je učinak e, te interakcije s obzirom na višegodišnji plan? Drugo, najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja. Tko od nas e, zna što se po time misli? Treće, mogućnosti plana da se najnovija znanstvena istraživanja, odnosno rezultati, uključe u plan. Četvrta točka jasne upute o radu. Primjerice ako imate, e, ako stok padne isprot određene brojnosti, odnosno stanja. Kao prvo, interakcija s Norveškom. U prve dvije razmjene gledišta već sam govorila o toj temi. Nažalost, nakon povratne informacije nisam bolje razumjela kakav je utjecaj iskorištavanja, odnosno gospodarenja tim stokovima. Ako uopće postoji onda obostrani učinak između Europske unije i Norveške. E, zaista me zanima konkretna informacija komisije. Možda bih e, situaciju mogla i bolje razumjeti kada bih e, već imala odgovore na pitanja u vezi sa savjetovanjama prošle jeseni. Dat ću konkretan primjer kako bi mole poteškoće bile jasnije. E, nešto o listovima. U prvom članku se e, razme, oprostite, o koljaku. Razlikuju se u prvom i drugom stavku ono što ICES navodi. Tu treba osigurati da se cijeli stok e, koherentno odražava. Da, dakle, zone ICES-a nisu ne poklapaju se sa područjima za određivanje maksimalnih ulova dopuštenih. Koljak se javlja i u morima Unije i u vodama Norveške komisija predlaže da članak prvi, drugi stavak se odnosi na zone, na područje stokova, oprostite. O tome onda ovisi održivanje takova na područjima 3, 4a i 6. I sada tu ulazi Norveška. Kao prvo, definicija prve skupine isključuju vode Unije u 2A, ali one spadaju u područje taka i vrlo su relevantna za Norvešku. Drugu, drugo, što mogu iz toga zaključiti za godišnje pregovore s Norveškom? Treće, zapravo koji utjecaj pregovori mogu imati s obzirom na validnost ovih područja? Druga točka je najbolja znanstvena ekspertiza. Pregovori o planu za isto Baltikum, tamo smo već razgovarali o adekvatnom uključivanju znanstvene ekspertize. Prije svega kako bismo osigurali da to budu najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja. Međutim, što su nama najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja. Dok e, osnovna uredba govori o takvim mišljenjima, uredba 2016 kroz 1139, to je plan za Baltičko more, govori o znanstvenim mišljenjima. U predlogu komisije četvrti stavak trećeg članka plana za istočno more nije uključeno. Tamo piše da su mjere na temelju najboljih znanstvenih preporuka, postojećih preporuka. Nakon pregovorima o ribolovnim mogućnostima za Baltikom 2017. pokazalo se da nemaju svi istu predođbu kada se govori o najboljim raspoloživim i o znanstvenim. Na prošloj razmjeni su kolegice i kolege već pokazale putove izmjena relevantna mišljenja moraju biti verificirana od strane stručnjaka i javno dostupna. E, želim da mi komisija kaže kako ona gleda na ovu problematiku i koje posljedice za sobom povlače različita terminologija u planu i osnovnoj uredbi. Treće, fleksibilnost usko povezano pa često i jednako značno s tematikom najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja je pitanje koliko fleksibilnosti dopušta prijedlog komisije. Aktualni razvoj stokova, odnosno nova znanstvena saznanja uključiti u ovaj plan što prije. Na prošlom odboru Komisija je ukazala na plan za Batičko more kao referentnu točku, pa znači na postupak suodlučivanja. Kolegice, kolege i e, izvjestitelje u sjeni pitam koja bi rješenja predložili. Četvrte, upute, upute za rad. Što mora do kada učiniti tko? Ako e, fond ako stok padne ispod B trigera. E, ICES u mišljenju za e, ribolovnu smrtnost govori da ako je gornja granica koja se poklapa s ISEC-ovim e pravilom, ako je to referentno, onda se isti mehanizam mora primjenjivati ako biomasa u mrijestu padne ispod B trigera Osmi prijedlog e, za Sjeverno more e, tumači da se poduzimaju adekvatne mjere koje će dovesti do postizanja vrijednosti iznad nivoa kojim se jamči e, najveći mogući prinos. Opet se moramo pitati tko misli što pod tim terminima. Mislim da to moramo specificirati, ali još u ovom trenutku ne znam točno kako. E, zato sam vrlo znatiželjna što će reći kolegice i kolege. E, te sam četiri točke danas htjela ubaciti u raspravu. Norvaška, najbolje raspoloživa znanstvena mišljenja, fleksibilnost i tema konkretnih uputa za rad.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 Zahvaljujemo na ovom što smo čuli, a sad ću dati riječ izvjestiteljima u e, sjeni i ostalima koji se jave za riječ. Hvala lijepa gospođi Rodos na primjetbama. Osvrnuo bih se na ponudu strukturiranog dijaloga. E, pozdravljam ovakav pristup. Mi smo već intenzivno raspravljali u studenom o tome u planu za Sjeverno more e, postoje odstupanja od plana za Baltičko more, a toga bi trebalo biti samo u onoj mjeri u kojoj je to objektivno opravdano s obzirom na posebnosti Sjevernog mora. Neka odstupanja se ne mogu razumjeti i znači da je plan za Sjeverno more stroži nego za Baltičko more. To nije prihvatljivo kao takvo. Već smo prošli put raspravljali razno, razne primjere. E, članak osmi, recimo, e, mehanizam sigurnosti. Ne razumijem zašto se te odredbe bitno razlikuju od plana za Istočno more. Naprimjer, e, strože vrijednosti za smrtnost, ribolovnu smrtnost, a nema mogućnosti izmjena. Zatim, socioekonomski kriteriji posebno izostanak e, potpore iz FPR-a. E, što se tiče fleksibilnosti, mislim da tome treba dati prioritet, posebno kada koristimo raspone. To je bolji pristup nego primjena pojedinačnih vrijednosti. Ali već sam ranije ukazao na to da su rasponi e, prerigidni moramo imati mogućnost da vrijednosti o smrtnosti i referentne točke u biomasi e, u stokovo mjesto prilagodimo znanstvenim e, saznanjima. Potrebna je veća sloboda, veća fleksibilnost kako bismo mogli odlučiti što činiti kada ustanovimo da je stok u boljem ili lošem stanju. Naravno mora postojati granična vrijednost, ali potreban je e, određeni prostor fleksibilnosti za one koje donose odluke. Zatim fleksibilnost kod rasporeda skupina. Ponovno pitam skupinu kako se može omogućiti brza prilagodba novim podacima, kako promijeniti skupine ako imamo nove podatke. Osim toga, konkretan popis stokova e, u skupinama mi se čini potrebno kako bi ribari i uprava imali jasne informacije. I na kraju, e, moji razgovori s znanstvenicima, a gospođo Rodos napomenuo bih da je teško govoriti o najboljem raspoloživom e, znanstvenom mišljenju. E, ja sam pravnik, znate da u svaki problem imamo tri pravna mišljenja Stoga sam ja sretan kada uopće razgovaram sa znanstvenikom jer će nam on svakako dati e, dobar savjet a ne da moramo onda još e, rangirati znanstvena saznanja i mišljenja. E, važno je da osim ribara, osim industrije imamo i u našim skupinama znanstvenike i u našem institutu Fontunenu imamo jako E, tjesnu suradnju sa stručnjacima. I zatim e, pitanje Norveške, vrlo važna tema, ali ne samo Norveška. Norveška nije članica Europske unije. Velika Britanija želi postati ne članica. Pitanje Brexita će nas još zasigurno intenzivno e, brinuti. Ne želim da intenzivno radimo dvije godine, onda na kraju sve to bude zabadava nakon e, istupa. Prema tome, nakon e, zahtjeva za istupanjem u ožujku, kada budemo surađili s onima koji tamo su zaduženi za ribarstvo, mi moramo uspostaviti suradnju koja će i nakon Brexita još imati smisla. Hvala lijepa, Jens. Ja, voorzitter, allereerst eh, mijn dank aan de rapporteur dat eh, zij en een aantal anderen uit eh, deze commissie Hvala vam lijepa izvjestiteljice. Moramo reći da smo o tome razgovarali u studenom. Razgovarali smo i s nizozemskim ribarskim sektorom e, o e, planu za Sjeverno more i hvala vam što ste nas izvijestili. Ovo je doista jedan od najvažnijih programa CFP-a i doista više država i e, ribarskih sektora o tome ovisi. Puno je aspekata koji su spomenuti i e, naročito e, takozvane choke species in haar voorstellen, ja, we moeten de problemen... Ograničavajuće vrste. Is totaal nog niet duidelijk. Dakle, moramo riješiti problem ograničavajućih vrsta, ali e, još uvijek ne znamo imamo li e, plan komisije za to i konkretan prijedlog, što je od iznimne važnosti za velik broj ribara. Ovo doista pozorno pratim i imam e, utisak da bi za e, e, višegodišnji plan bilo više tih ograničavajućih vrsta, dočim za višegodišnje stokove imamo vrlo malo podataka i tu možete vidjeti doista velike raspon i puno riba za, vrsta riba za koje nemamo E, nikakvih podataka. Pa me doista e, brine kako će se komisija uključiti u ovu raspravu, a osim navedenog e, moramo razmisliti i o promjeni pristupa i koncentrirati se na ono što se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 koljušci. E, ako se e, ne koncentriramo na to, morat ćemo pronaći novi e, plan za Sjeverno more, ne znam kako to izgleda izvjestitelju, možda to promatram drugčije, možda gledamo drugčije na ono što sam ja do sada radila ili komisija, a druga stvar koju je E, izvjestitelj je spomenuo, e, jeste da je apsolutno presudna stvar da se Norvešku u ove rasprave uključi. I naš će plan imati učinak na Norvešku također, te moramo uključiti Norvešku. Želim pitati komisiju na koji način to planira postići i kao što je e, već rekao kolega, E, najveća je nepoznanica što se Brexita tiče što će biti s Ujedinjenom kraljevinom. Čini mi se da je prvo što e, čujemo jest da Britanci e, žele zadržati glavni dio CFP-a, što će naravno dovesti do različitih problema. To je tek početak procesa. Ne znamo kako će se stvari razvijati dalje, ali e, ovo je doista velika nepoznanica i e, nadam se da je to tek početak procesa. Nadam se također da ćemo moći e, zadržati SFP Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ja ću reagirati na ono što je rečeno sada. Ja se u velikoj mjeri e, slažem s onim što smo čuli. Moramo svakako paziti na to i pratiti zadnje e, znanstvene informacije i savjete, ali to se ne smije e, zloupotrijebiti za sjeverno more. Članak deveti E, još uvijek stoji u izvješću, a on e, omogućuje e, zaštitu kad je populacija ugrožena i zapravo permanentnu zaštitu na nekim dijelovima. Kad se predstavlja uspostaviti zaštitna zona koja se nalazi, čiji se nalazi u osmom članku CFP-a. Što mene dovodi do e, treće točke koju bih e, sad e, htio spomenuti, a to je da ćemo imati više vrsta koje ograničavaju ribolov. I željeli bismo svakako pretjerani izlov spriječiti. Kao biologinja ja mogu e, shvatiti e, e, da je ključno ovih, da je velika petorka ključna, a to su osim toga i predatori. Međutim, ostatak piramide također bi trebalo riješiti, a ovime se to ne rješava. Dakle, E, ako, je ako su ovo sve veliki predatori, e, e, sve će ovisiti o zalihama hrane, pa tako i situacija na dnu te piramide. Spomenut ću neke sasvim specifične stvari, a rado bih čula i opći osvrt predsjedatelju, jer zapravo eh, evo čini mi se da se radi o onome da mu prsta bi cijelu šaku a eh, višegodišnje planove izrađujemo tako da većina kolega su recimo kad se sastavljao plan za Baltike, rekli da trebamo od 2020. spriječiti prekomjerni izlov i osigurati e, ophodnje tako da bismo mogli izbjeći MIS e i e, za Sjeverno more događa se ista stvar, a tamo će prekomjerni izlov biti još jači, veći nego što smo mislili. Imamo Imali smo puno rasprava i s lobistima i s europarlamentarcima i oni su ti koji bi cijelu šaku e, i puno je lobista za ove raspone koji bi htjeli e, veću fleksibilnost i imaju velike zahtjeve. I Čini se da bismo na taj način doista mogli iscrpiti e, stokove i ode tako i druga šaka. E, ovo bi doista e, totalno miniralo CFP i ne znam kad ste bili na čelu PCP-a što ste 2013. pokušavali postići. Ja sam već u studenom rekao da mm, mi se čini da ovaj dosije e, možda ne stoji baš najbolje i tada spomenuo da bi me jako začudilo e, ako ne bi dobio jednu vrlo čvrstu njemačku strukturu, te e, još uvijek vjerujem da ćemo to dobiti. Međutim, problem nije u strukturi. E, u studenom smo možda pomalo krivo vjerovali da bi mogao postojati neki e, način za lagani povratak e, Britanaca, što nas je dovelo do nezgodne situacije, jer se ne radi samo o Britaniji i Sjevernom moru, imamo i Norvešku i Sjeverno more, a Norvežani moraju e, se nositi s Britancima, a mi s jednima i s drugima, e, što e, nas dovodi do toga da imamo poznate nepoznanice i nepoznate nepoznanice. To je Ramsfeldova izreka, za Ramsfelda je to loše završilo, nadam se da neće i za nas. Ono što me zabrinjava jeste da nemamo baš tako dobar dobro iskustvo s Baltikom. Imali smo za vrijeme izrade plana za Baltik puno rasprava i smatramo da eh, nas je možda i komisija i vijeće pomalo zavarala eh, da su nas eh, prevarili donekle. Pa smo ispali glupi. I opet bismo ispali glupi e, ako bismo preskočili ovo, a da ne pokušamo naći rješenje. Naravno da bi trebalo biti vrlo oprezan. E, e sad pitanje je tko je zadužen za te mjere E, opreza, pa rekli smo da ćemo e, gledati pronaći neke, neka rješenja, međutim e, možemo se vratiti na CFP, na zajedničku ribarstvenu politiku i na temelju nje pronaći rješenje. Većina nam ja neću sada govoriti e, više e, o ovim vrstama koje ograničavaju ribolove. E, o tome smo već čuli, međutim imam još jednu posljednju observaciju. Na njemačkom je ovo što je kolegica rekla, možda zvuča malo drugčije poput naziva njemačkog rok sastava, ali vjerujem da dobro odražava situaciju u kojoj se nalazimo. Merci Nils. Et merci aussi ton Hvala lijepa Nils i hvala lijepa za eh, osjećaju za smislu za humor e, koji nam se doista sviđa. Evo, uspjeli smo se čak i nasmijati. Mislim da je gospodin Torvald rekao vrlo točno neke stvari. Gospođo Rodust, ja sam o vama čitala kad se e, radilo na izradi e, osnovne uredbe e, i poštujem vaše rad. E, mislim da vas se neće čuditi ako kažem da je najvažnije ne gubiti iz vida e, naš cilj za smanjenjem smrtnosti i i za posljedanjem najvišeg održivog prinosa. Nekoliko je kolega spomenulo Baltik i višegodišnji plan, to ste spomenuli i viš, vi. I um, izmijenjeni prijedlog komisije e, tako da e, nam e, F vrijednosti budu ispod e, stope ribolovne smrtnosti na razini najvećeg održivog prinosa. E, a konačni plan proizlazi iz e, trijaloga. E, tu imamo robe, stope iznad najvećeg održivog prinosa. Dakle, to se protiv i u koliziji je sa osnovnom uredbom. Imamo sada novi plan, plan za pridane stokove e, za Sjeverno more. Morat ćemo e, odlučiti koju razinu e, mortaliteta ćemo prihvatiti za takove i to bi moglo značiti obilni stokovi, e, dostupnija riba e, i e, bolji lanci opskrbe hranom i industrijska grana ribarstva postala bi profitabilnija, bilo bi lakše uloviti ribu i uz uštedu vremena i goriva. Ponovno ću reći da ćemo dati prijedlog e, amandmana e, i to sa rasponima vrijednosti e, koji utvrđuju takove znatno ispod FMSY. I mjerenja se trebaju provoditi da bi se omogućio oporavak stokova. Ako ove ideje stavimo u uvodnoj izjavi, to možda nije dobro, budući da e, bi to trebalo biti u člancima, odnosno uređeno i propisano. Što se tiče velike petorke, e, Neke, neke od ovih riba e, su doista ih ima vrlo malo. Ovo zvuči dobro, zvuči oprezno kao što bi se i trebalo raditi kad je pojedina vrsta eh, ugrožena. Eh, ISIS je eh, posljednja mjera prije potpunog nestanka stoka i e, prema tome te mjere ne mogu nikada vratiti stokove na razinu najvećeg održivog prinosa e, i e, ove mjere opreza nisu cilj koji bi trebao poboljšati upravljanje. Što se komitologije tiče, države članice o kojima se E, radi, trebale bi jednoglasno predložiti delegirane akte za usvajanje ovih tehničkih mjera. Trebamo međutim fleksibilni i fluidniji sustav i možda ćemo dobiti slučajeve koji bi omogućili da e, države članice e, predlože delegirane akte, ako ne one, a onda komisija autoritet e, komisije treba e, vrlo pozorno ograničiti da bi države članice mogle djelovati, a ako one međutim ne djeluju, onda bi komisija trebala imati ovlasti djelovati. Hvala lijepa. Poštovani kolege, sada je 17 sati 15 minuta. Malteški nam ministar dolazi u 17.30. Imam pet zahtjeva za riječ. Molim, budite kratki. Budući da ste vi tako tražili i znam da je predsjedatelj relativno nov tako da bih se obratio komisiji koja bi trebala odgovoriti na pitanja. Ovaj plan je, e, čini se, e, presedan e, za druge planove, dakle plan za Sjeverno more, ali ako mislimo na druge planove, poput plana za Eh, Atlantik, eh, bojim se da on ne eh, rješava u dovoljnoj mjeri mješovito ribarenje. Hvala lijepa. Jako dobro, Carlos. Jan Dinka. I ja ću vrlo kratko govoriti moj savjet je prestanite, prestanite sad i e, ovo je doista ludilo. Sjeverno more je zajedničko more nakon 2019. godine e, će većina e, tog mora biti izvan nadležnosti država članica Europske unije. Ovo je doista ludilo i besmislica da se i dalje na ovome radi bilo koje pitanje koje se ovdje potakne, ako je Ujedina kraljevina ne odobri, će biti promijenjeno. Mi trebamo ponuditi sigurnost, a ne nesigurnost e, ribarima na Sjevernom moru i e, svakako sve ono što neće naići na odobrenje e, britanske vlade će se odbaciti. Možemo e, recimo otići na Jadran, e, na, e, bilo gdje na sredozemlju, međutim to su države članice. Britanci odlaze iz Europske unije i udio koji sad drži Europska unija će biti smanjen i to jako smanjen pa je moj prijedlog da prestanite da se zaustavite. Hvala lijepa, Jan, na ovome što ste rekli, ako se ne slažem s vama. Mislim da smo se našli u situaciji e, u kojoj imamo neke osnovne preduvjete kao što je prikazala izvjestiteljica. Što se tiče znanstvenih savjeta, a one dolaze iz znanstvenih instituta Europske unije e, i daju nam upotrebljive podatke. Na primjer, i za bakalar se slijedi plan gospodarenja sa planom popunjavanja fonda jer je bilo loših situacija. I tu su i britanske institucije sudjelovale i nizozemske i njemačke i norveške. Dakle, sa vrlo živahnom znanstvenom razmjenom. A i u budućnosti čak i kada Velika Britanija bude aktivirala e, zonu od 200 milja, pa i druge zemlje će nastaviti s ovim. To će učiniti onda i Francuzi i Nizozemci i opet ćemo imati neke zajedničke točke. Mislim da moramo zajedno postupati. Vjerujem da će tako mudri biti i Britanci. Još ni ne znamo što će biti. Osnovni cilj je bio da pojedinačne planove za gospodaranje, za bakalar, za koljak, za koljušku e, koordiniramo i spojimo. Predlažem da pozovemo znanstvenike, ne da govorimo na pamet, neka nam točno kažu u kakvom su stanju stokovi. To oni znaju i mogu. I tu mogu biti i Britanci i Norvežani i ostali i onda ćemo znati kako postupiti. Eto, to je moj praktičan savjet. Hvala. Merci. Ani, pareil. Short. To je bilo kratko i praktično i molim vas da tako nastavite, dakle samo e, što kraće. Ja želim čestitati izvjestiteljici. Zanima me također što će biti sljedećeg tjedna. Spominjali ste znanstvenike i znanstvena mišljenja. Određeni znanstvenici se fokusiraju na različite stvari. Kao što je gospodin Bendalen rekao, trebamo pozvati znanstvenike i čuti njihovo mišljenje. Međutim, možemo li to nekako bolje organizirati? Brzo sada prelazim kroz sve teme, ali mislim da trebamo brzo napredovati. Također čula sam da ćemo da koristimo metodu koja je, koju smo koristili u prošlosti i ne slažem se s time. Mislim da možemo surađivati zajedno s Ujedinjenom kraljevinom, ali trebamo dobro evaluirati situaciju i pozorno e, razmisliti o danjim postupcima. Hvala, Sean Kelly. Molim vas da budete kratki. Hvala lijepa. Ja sam iz Irske i znam da postoje ozbiljne dvojbe zbog toga kakve će posljedice Brexit imati na naše gospodarstvo. I naravno, tu je i važnu ulogu igra i ribarstvo. Ne želim sad ulaziti u detalje, ali mi smo jako povezani sa Ujedinjenom kraljevinom, više nego bilo koja druga država i zato imamo i najviše za izgubiti. A ribarstvo, taj sektor je tu ključan u našem odnosu. neki zastupnici su predložili da će Ujedinjena kraljevina biti izvan jedinstvenog tržišta, izvan Europske unije, ali da će biti dijelom zajedničke ribarstvene politike. Je li moguće da imamo takav dogovor s Ujedinjenom kraljevinom? Nisam siguran i volio bih e, čuti odgovor. Hvala, Sean mogu odmah dati riječ predstavniku komisije. Imate pet minuta. Hvala. Proći ću kroz pitanja koja sam čuo, ali prvo ću komentirati nešto što je spomenulo više zastupnika, a to je pitanje Brexita komisija smatra da apsolutno ima smisla nastaviti s raspravom jer to je nešto što je korisno za ribare, za ribarstveni sektor i za okoliš u okviru Europske unije i to sa Ujedinjenom kraljevinom ili bez nje. Ne smijemo zaboraviti da je ovaj prijedlog, dio jednog, jedne veće priče, to jest zajedničke ribarstvene politike, koja uključuje ciljeve očuvanja i obveze iskrcavanja stokova i zabranu bacanja ribe natrag u more. Spomenuli ste da treba riješiti problem sa vrstama koje ograničavaju ulov. Ono što se sada predlaže su dobre mjere jer ćemo time riješiti problem vrsta, vrsta koje ograničavaju ribolov. I ribari u Ujedinjenoj u Europskoj uniji će i nakon Brexita e, imati koristi od tih mjera. Na kraju, u konačnici same države će nam reći što je po njima najbolje daljnje djelovanje. I do tada zalažemo se za nastavak tog rada i rado ćemo surađivati s vama u tom pogledu. Zatim što se tiče Norveške, e, rekao bih dvije stvari i neću ulaziti previše u detalje. Što se tiče određenih vrsta riba, to vam, o tome mogu kasnije. Plan za upravljanje, to je gospodarenje ribarstvom, je propisan zakonodavstvom Europske unije i to parlament zajedno sa vijećem donosi. To obvezuje vijeće i vijeće utvrđuje ribarske kvote temeljem svojih e, ovlasti. Sa Norveškom se ne pregovara. Mi svake godine imamo konzultacije sa Norveškom, zatim idemo u vijeće, a vijeće je institucija koja donosi odluku o konačnoj razini kvota unutar Europske unije, to je područje Europske unije u Sjevernom moru. Imamo, dakle ako imamo plan, time postavljamo e, granice i ciljeve za vijeće, vijeće to mora poštovati. u članku jedan plana jasno piše da se to odnosi na teritorijalne vode Europske unije, ali isto tako piše, to je sadržava koncept da kada upravljamo stokovima koje nadilaze teritorijalne vode Europske unije, takozvani područja ICES-a, to su ribe dakle, koje su izvan naših teritorijalnih voda, u tom slučaju trebamo s Norveškom postići zajednički dogovor jer i mi i oni iskorištavamo te stokove i dobro je da se zato držimo istih parametara i istih pravila, istih ciljeva. Upravo zato u članku 1 piše da sve što se tiče ciljeva ribolovne smrtnosti ili oporovka stokova trebamo pogledati stock area jer u tom području se nalaze ribe. prijedlog koji imamo pred sobom ne mijenja ništa u tom smislu u usporedbi sa prethodnom situacijom, to je s planom za e, Sjeverno more. Zatim smo imali pitanje gospođe Rodus o znanstvenim dokazima. S jedne strane, to je možda samo pitanje formulacije, jer što se tiče komisije, sasvim je jasno da uvijek trebamo imati najbolje dostupne znanstvene dokaze i uvijek se trudimo ih i imati. I uvijek smo zadovoljni i preferiramo kada te savjete dobijemo i od drugih znanstvenika, dakle kad postoji stručno, stručno uzajamno procjenjivanje, ti savjeti trebaju biti dostupni javno, kako bismo se složili oko parametara i dobro je pronaći dobru formulaciju, dobar izričaj u ovom e, zakonodavnom tekstu. Ako mislite da nije dovoljno jasno, trebamo se pozabaviti detaljima. Zatim smo imali dva pitanja koja su bila upućena više vašim kolegama. Jedno se pitanje tiče fleksibilnosti, kako možemo promijeniti vrijednosti u ovom trenutku temeljem ovog prijedloga putem su odlučivanja. O tome smo razgovarali kada smo razgovarali o Baltičkom planu i ako želimo imati fleksibilniji proces, e, ovlastiti komisiju da to učini, to nije bilo prihvatljivo. Možemo to ponovno pogledati. Komisija je fleksibilna kada je riječ o fleksibilnosti, a sad da li vaši partneri u vijeću, jesu li oni spremni na to, to je već pitanje. Zatim kako što je sa stokovima koji padnu ispod onog razine trigera, kako ih oporaviti, kako ih povratiti. To ovisi o situaciji, o dotičnoj situaciji u određenom e, području i određenom stoku. Sad, teško je sada dati, odrediti precizno pravilo. I dvije zadnje stvari pitanje ovih e, područja za oporavak stokova. Želim spomenuti da imamo zakonodavstvo Natura 2000 koje države članice aktivno primjenjuju i postoji nekoliko prijedloga koji su podastrti komisiji kako bi se određena područja označila kao zaštićena područja temeljem tog zakonodavstva. Ti prijedlozi prolaze kroz postupak delegiranih ovlasti koje su dodijeljene komisiji i Europski parlament je dakle umješano sudjeluje u tom procesu. I zadnja, zadnji komentar odnosi se na raspravu o najvišem održivom prinosu koje bi trebale biti gornje granice za raspone i tako dalje. Imali smo o tome veliku raspravu kada smo govorili o planu upravljanja za Baltičko more. E, možemo ponovno se upustiti u tu raspravu i na raspolaganju smo pružiti vam sve informacije, uključujući i tehničke informacije. Ako pogledamo podatke koji su nam dostupni, gospođo Engstrom, vi ste rekli da bi stokovima bilo bolje i imali bismo veću dobit i veću povrat za ribarstvenu industriju. I istina je da ta situacija jest takva što više napredujemo. Ako pogledamo komisijno, izvješće od prije nekoliko tjedana, jasno je da kao i u Atlantiku, u Sjevernom moru, Baltičkom moru, sve više i više stokova je predmet održivog upravljanja. Svake godine ostvarujemo sve bolji napredak i dobiti povrat za ribare je sve bolje. Dakle, taj scenarij koji ste nam spomenuli, taj ciljani scenarij je scenarij koji smo gotovo sada postigli. I ovaj prijedlog je samo još jedan korak u tom smjeru, to jest u smjeru postizanja tih ciljeva. Hvala vam lijepa. Možemo sada kratko zaključiti. Svakako ću biti kratka, znam da nemamo vremena. Srdačno zahvaljujem na svim komentarima. To nisu samo bili izvjestitelji u sjeni, nego su se uključili i drugi kolege i kolegice. To sam i željela, jer zaista na kraju želim imati izvješće koje će poduprijeti svi klubovi. Molim da nastavimo ovako raditi. Izvješće će biti dobro. Zahvaljujem i gospodinu Frisu. Znam koliko se trudi e, oko toga da ispadne e, dobar plan. Mi tjesno surađujemo. Još treba razjasniti neka pitanja, ali na kraju će svi ispasti dobro. I zato velika hvala. Hvala svima što ste bili tako kratki. Sada će nam doći gospodin Galdes, malteški parlamentarni tajnik za poljoprivredu, ribarstvo i prava životinja i e, govorit će nam o prioritetima malteškog predsjedanja. Galdes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 Zadovoljstvo nam je što danas možemo ugostiti malteškog parlamentarnog tajnika za poljoprivredu, ribarstvo i prava životinja. On će nam reći nešto više o prioritetima malteškog predsjedanja. Želimo vam toplu e, dobrodošlicu. U ime svih kolega. E, radujemo se čuti koji su prioriteti trenutnog predsjedništva E, čini se da imate puno toga u planu i znam da vam je ribarstvo izuzetno važno i da želite blisko surađivati s Europskim parlamentom kako biste nastavili rad na dosjeu koje je započelo i prethodno predsjedništvo. Ribarstvo na Mediteranu je važan predmet za vas. Kolega sam, kolegama sam već prije rekao da smo pozvani na konferenciju na Malti koja će se održati sljedeći mjesec. Od e, dosija koji su izuzetno važni i koji će nam biti važni u sljedećih nekoliko mjeseci imamo novi okvir za tehničke mjere. Tu je s nama naš izvjestitelj, zatim je tu višegodišnji plan upravljanja za Sjeverno more. Izvjestiteljice Ulrike Rodust, ali tu su i vanjski aspekti ribarstvene politike koji su važni za sve nas. I zanima nas također čuti što mislite o kvotama za 2017. o kojima je odlučilo vijeće u prosincu. To je ekskluzivna nadležnost vijeća, ali voljeli bismo ipak biti u potpunosti informirani o tome kako možemo uspješno provesti onaj princip, e, to je koncept najvišeg održivog prinosa. Znamo da vi dajete sve od sebe kada je riječ o reformi CFP-a, pogotovo u smislu najvišeg održivog prinosa. Sada ću vam dati riječ kako biste nam održali izlaganje o prioritetima, a nakon toga će koordinatori intervenirati i bude li vremena, e, onda će i zastupnici imati vremena javiti se za riječ. Izvolite. Alan, hvala najprije želim čestitati na ponovnom izboru za predsjednika ovoga odbora. Cijenjeni članovi odbora, velika mi je čast što mogu ovdje pred vama predstaviti radni program e, Malteškog predsjedništva za ribarstvo. Nastojemo, nastojat ćemo tjesno s vama surađivati kako bismo bili što produktivniji u nizu legislativnih prijedloga. Smatram da je Europski parlament ključan partner za e, predsjedništvo. Prošlih godina je ovaj odbor pridonio niz dobrih rezultata. Imao sam čast nekoliko puta surađivati, a i prošle godine Sudjelovao sam e, na dvama sastancima kao promatrač. Priznajem da sam se konzultirao i sa mojim prethodnicima i oni se pridružuju ovom, ovoj izvrsnoj ocjeni suradnje s vama. Ja ću voditi svoj tim u uskoj suradnji s vama kao jedinstvenim timom. Što se tiče ribarstva, dopustite nekoliko općih komentara. Prošlih 60 godina Europa je svetionik nade, razvoja i mira. Ovi, ovaj veliki uspjeh je e, zasluga europskog projekta. Naša je stoga obveza očuvati to postignuće. I ovaj projekt treba također toba pridonijeti. Europi je potreban svjež poticaj Europa mora biti bliska svojim građanima. Poduzima važne mjere kako bi osigurala bolje prilike svojim građanima i omogućiti im da postignu svoje težnje. Mata je spremna dati važan doprinos europskom projektu. Za vrijeme našeg predsjedništva kroz rad u vijeću i u suradnji s vama, s parlamentom, Europska unija će osnažiti, biti snažija nego ikada, a želimo se ponovno ujediniti. Naša načela će biti novi poticaj, nova snaga u našem radu. Vratiti građane u srce Europe kao potrošače, kao ljudi koji dobro rade i koji su dionici i zbog toga smo prepoznali šest prioritota. Imigracija, sigurnost, jedinstveno tržište, europska susjedska politika, socijalna inkluzija i pomorstvo. Mi vjerujemo da naši građani su s pravom zabrinuti da se s tim brigama moramo suočiti. U nadolazećih šest mjeseci nadam se da ćete bolje upoznati e, našu zemlju, to je mala zemlja, ali ljudi su radišni i teže napretku. Mi ćemo, to vam mogu obećati, učiniti sve kako bismo iskoristili sve što nam je na raspolaganju na našem što boljem putu u napredak. Što se tiče ribarstva, s obzirom na naše predsjedništvo, naši su ciljevi jasni i jednostavni. Želimo e, nastaviti u postizanju dobre rezultate i nastaviti na dobar rad priješnjih predsjedništva. Zahvaljujem svojoj prethodnici, gospođi Gabrieli Mateci, koja je taj posao obavljala sjajno. Evo jedan kratak pregled naših tradicija. Naše otoke e, su naseljavali prvi stanovnici prije više od 7000 godina, a e, smatralo se da su to prvenstveno bili ribari, ribarske zajednice. To je utjecalo na našu kulturu i način života. Mediteran je e, ključan izvor e, ne samo za ribarstvo, nego i pod širim gospodarskim i društvenim aspektima. Ako išta možemo iz toga naučiti, onda je to da su održivost i dugoročno upravljanje ključni. I s time sam došao do naših prioriteta. Drago mi je što je situacija u sredozemlju vrlo važna za ovaj odbor. Na tome sam zahvalan kao i na naporima koje poduzima Europska komisija na ovom polju. Sredozemlje ima bogatu i osjetljivu ribarsku tradiciju, e, no na nes, nažalost, zbog niza razloga i geopolitičkih i drugih e, u ovom bazenu e, je potreban napredak. Budućnost e, sredozemnih stokova i malo obalno e, ribarstvo koje o tome ovisi je vrlo važno za malteško predsjedništvo. Mi dajemo podršku e, strategiji Met Fish Forever i to će se pokazati na konferenciji u Malti 29. i 30. ožujka. Cilj ove inicijative je povećati održivost u tom moru u uskoj suradnji sa trećim zemljama. Naše e, susjedne zemlje koje nisu članice moraju se promatrati ne više kao problem nego kao rješenje. Nastavit ćemo na deklaraciju iz Venecije i očekujemo da ćemo postići naše zajedničke ciljeve u smislu ojačanja ribljeg fonda. E, istinski se nadam da ćemo do kraja ožujka to i učiniti. Također ćemo se fokusirati na druge teme i e, projekte. E, tehničke mjere želimo uskladiti sa parlamentom. To je ključno pitanje i zahtjeva naravno vremena i sredstva. Sada e, smo u ključnom trenutku za primjenu ZRP-a ovo je vrlo važan element. Ovaj instrument ima potencijal da onima koji rade u ribarstvu omogućuje e, najbolja sredstva za e, boljitak. Upravljanje ribarstvom kroz višegodišnje planove je ključan za ZRP. E, plan za Baltik se primjenjuje i nadajemo se rezultatima učivanja. E, posebno kod važnih vrsta kao što je bakalar. E, preostaje još mnogo toga učiniti. Na e, rasporedu je sada plan za Sjeverno more. Očekujemo vrlo iscrpne rasprave o ovoj temi i očekujemo velik napredak. Cijenimo važnost i složenost, složenost ovog ribarstva ali glavna motivacija će biti kvaliteta, a nikako žurnost. E, stoga se nadamo da ćemo zajedno s kolegama u vijeću se približiti zajedničkoj poziciji. Očekujemo i rad na e, drugim višegodišnjim planovima, na primjer pelagijske vrske u sredozemlju. Uvođenje višegodišnjeg plana će dati mogućnost da odluke baziramo više na znanstvenim razmatranjima. To je ključan element u e, približavanju ribarstva zadanim ciljevima. Što se tiče suradnje s ovim odborom, e, kada govorimo o IKAT, i o plovilima e, želimo s vama surađivati i završiti te pregovore što prije. Smatramo da na oba projekta e, komisija sjajno radi i da će nam omogućiti veliku učinkovitost. E, namjerno sam jedno od najvažnijih projekata ostavio za kraj govora kako biste ostali budni. No, da ostanemo u ozbiljnom tonu, očekujemo iscrpne diskusije i o e, ribolovnoj floti za vanjska mora. To je uvedeno prije više od šest mjeseci i drago nam je što su izvjestitelji e, vrlo e, agilni i mi smo i očekujemo e, intenzivnu suradnju s vama na tome. Ja sam svom timu rekao da se s tom temom moramo iscrpno baviti. Sadašnji propisi se mogu unaprijediti i odlučni smo e, izraditi uravnotežen tekst koji će dati pravnu jasnoću, a smanjiti e, administraciju. Vanjska flota je gospodarski vrlo važna i ekološki relevantna. E, ona je upravo simbol naše ribarske politike i znam da ćemo doći do boljih propisa Imamo još e, neke teme na rasporedu. To su pripreme za IOTC, za NASCO i za druge regionalne organizacije. Isto tako ćemo se baviti sporazumom o partnerstvu i tu je jako važno da se fokusiramo na primjenu ZRP-a i da ćemo očuvati princip održavosti u smislu boljitka ovog sektora. Gospodine Kadek, e, časni članovi, Dopustite da se vratim na glavna načela. E, meni je važno da odluke počivaju na razmišljanjima koje uključuju i društvene, i ekonomske, i kulturne i okolišne aspekte. Međutim, s obzirom na niz interakcija koje su uključene, najvažnije je da odnos između svih čimbenika ostane uravnotežen. Zdravi riblji e, fond je ključan za uspješan europski sektor, i moramo raditi na postizanju najvišeg održivog prinosu. Ali još je važnije očuvati ravnotežu i imati e, pogled e, prema dugoročnoj budućnosti. Ovo je moja poruka i u ovom duhu želim s vama surađivati. Hvala vam na radu. Nadam se da sam odgovorio na vaša pitanja i da ću to još učiniti u, u najboljem znanju i saznanju. Hvala lijepa. Merci beaucoup, euh, monsieur le ministre, pour euh, j'allais dire, dynamique et rassurante. Zahvaljujemo ministru na riječima, riječima koje pružaju e, nadu. A e, sad ćemo razmijeniti mišljenja. Krenem, krećemo od Gabriela Mata, dakle EPP-a. Hvala lijepa ministre, čestitke i želim vam svako dobro e, u narednih šest mjesedanja predsjedanja Evropskom unijom. Imam pet, šest stvari o kojima želim govoriti. Iznimno mi je drago da su te stvari i prioritetne za vaše predsjedanje. Prva je da želim reći da se nadam da ćete izbjeći iskušenje koje se može pojaviti, a to je da mislite da parlament nema prava suodlučivanja u ovim pitanjima. Imamo i bilo bi dobro da se to ne gubi iz vida. Nekoliko tehničkih riječi koje želim reći, prvo tunjevina na e, Mediteranu, dakle e, i tehničke mjere. E, o nekim smo već govorili, to je temeljno pitanje kao što i vi ste. i bit će ključno zajedničku ribarstvenu politiku primijeniti i također da počnemo e, pregovore pod vašim predsjedanjem. To bi bilo vrlo pozitivno. Važno je također da e, svi govorimo istim jezikom. Dvije su ključne stvari, a to su regionalizacija i pojednostavljenje, simplifikacija. Važno je e, znati da regionalizacija ne znači da svatko može raditi što želi. Nastavljamo raditi jednako kao što smo radili do sada. Biće teškoća u vijeću. 28 država članice treba se usuglasiti o svojim politikama, možda različitim vizijama, možda različitim ciljevima i to sve objediniti. Druga je stvar koja je veoma važna e, i to da e, trebamo govoriti o preporukama. Ja sam uvijek branio stajalište da u potpunosti transponiramo e, ove uredbe i doista postoji pravi problem s nedostatkom transparentnosti. E, mi bismo željeli da se e, zabrane e, neki od ovih transfera upravo zbog transparentnosti. Važno je vršiti pritisak na međunarodne organizacije upravo da bismo riješili ovo pitanje. A distribucija kvota e, je, znamo, u nadležnosti država članica, ali molimo vas, imajte na umu male ribarske flote, a trebamo razmišljati o okolišu, o tradicionalnom ribarstvu, malih razmjera, a što se tiče e, tune, E, o tome možda neće biti razgovor upravo za vrijeme vašeg e, predsjedništva, e, ali e, će biti pripreme. Imamo i na Sabljarku, na sredozemlju određene takse koje su nametnute i za plavoperajnu tunu i mi smo E, vidjeli potpuni oporavak e, ovog ribarenja, međutim e, to bi trebalo braniti i u 2017. godini. I također diferencirati postupanje, postupanje po zajedničkoj ribarstvenoj politici E, mislim da idemo dobrim putem, da iskorak učinjen prošle godine, ali još je puno toga, kao što ste i sami rekli, što bi trebalo učiniti e, i e, što se tiče Brexita, ja neću puno govoriti, vjerujem da će Pako reći puno više, toliko od mene za sada uz najbolje želje. Hvala, Gabrielo. Ricardo za eh, socijaldemokrata. Želim čestitati malteškom e, predsjedništvu, zaželiti svako dobro e, za malteško predsjedanje Europskom unijom. E, kao što sami rekao ste, Malta je mala država, ali što se tiče vizija o pomorstvu i moru, vrlo je jaka i ima veliku povijest E, Malta e, je e, doista u pomorskoj povijesti svijeta odigrala vrlo važnu ulogu i vjerujem također da je od velike važnosti zaključenje procesa koji su započeli a prvo od toga je uredba e, koja e, će riješiti vanjsku flotu, odnosno vanjske flote izvan Europske unije i stavljati naglasak na transparentnost i e, upravo EU ribarskih flota koje ribare u vodama trećih država. Želimo li zaključiti ovo i e, druge druga pitanja moramo raditi na povećavanju transparentnosti važno je riješiti neka od ovih e, pitanja koja su za sad bila stavljena na određeni poček. Treba ih ponovno aktivirati i upravo je zato vrlo važno da predsjedništvo stavi naglasak e, e, na ovo i e, također to rješava uz suradnju vijeća. Važno je da nam se omogući da se reaktiviraju sporazumi sa drugim državama i pogotovo državama koje možda nemaju e, tako dobre e, gospodarske ni socijalne e, uvjete, ali imaju morske resurse. Važno je doći do zaključka, dobili smo od Europske unije dobar signal koji ukazuje da bi se mogli postići dobri rezultati i to pravovremeno želim eh, se vratiti na pitanje tune i tehničke mjere za izlov budući da vjerujemo da je od najveće važnosti da se na umu ima posljedice koje bi to moglo imati za malo ribarstvo, posebno azorsku flotu. I još nešto o Brexitu. Ja Brexit ne vidim kao osobitu dramu e, i niti će se to posebno odraziti e, na evropske resurse e, bez obzira na Ujedinjenu kraljevinu, Norvešku i tako dalje. Ono što jest važno je da se znamo, da se znamo suprotstaviti e, nekim argumentima i, i da e, se uspostave zajednička pravila kojih će se Europa pridržavati. Hvala vam lijepa. Gospodine Galdes, imate tri e, minute. Nadamo se e, vrlo korisnoj suradnji e, na, i radu na uredbi o odobravanju ribarstva, odnosno ribarenja. I Mislim da smo jako dobro surađivali na određivanju prioriteta za malo ribarstvo. Malo ribarstvo je sad stupilo u maltešku eru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 Željela sam nešto reći e, o stvarima koje su e, u temeljnoj e, uredbi iznimno važne za zelene. Željeli ste dati prioritet malom ribarstvu i ribarima koji su jako važni za zajednice u priobalju. Govorili ste o raspoređivanju kvota i stvarima zbog kojih se nas vrlo često ovdje u EU e sustavu kritizira naročito u e, ribarskim e, zajednicima i mjestima. I sustav je važan, ali nas krive zbog malih kvota. I koji puta su, međutim, to stvari zadane od strane nacionalnih političara. smatram ovo vrlo tužnim i situacija je doista nezgodna kad su građani krivo informirani i imaju krivu sliku o projektima Europske unije. Raspodjela i raspoređivanje flota vrlo je često u nacionalnoj nadležnosti i e, evo onoga sad o čemu želim govoriti, a što se odnosi na malo e, ribarstvo, e, a to je da kvote ne treba dodjeljivati samo malim ribarima, nego onima koji ribare e, uz najmanju štetu po okoliš s najboljim e, alatima i priborom i e, na najkorisniji način za zajednicu, dakle socijalno su korisni. Dakle, trebalo bi vrlo pozorno razmotriti alokaciju E, kvota. Molim vas, razmotrite temeljnu uredbu njen članak 17. i bilo bi zanimljivo s vama razgovarati e, o tome možda u nekoj kasnijoj fazi. Još jednom hvala lijepa i e, doista se veselim našim pregovorima. Hvala vam lijepa. Kad govorite o tehničkim mjerama, doista e, pozdravljamo što ste govorili o e, certifikaciji i e, što se kvota tiče i mi kao mala država imamo s tim ogromnih problema. Imamo i višak plavoperene tune, pa bismo trebali vidjeti na koji način to rješavati u razdobljima kad imamo viškove. I e, još jedna stvar koju želim napomenuti je da je rečeno na web stranicama e, vijeća e, stoji nešto o pridnenim E, vrstama i zanima me hoćete li to rješavati za vrijeme svog e, predsjedanja i naravno da će Brexit utjecati za e, na sve. Imamo zajedničke planove upravljanja, pogotovo na nas u Irskoj će to utjecati E, svakako se veselim našoj suradnji raspravi i o ovim pitanjima koja sam upravo spomenula, ali i tehničke mjere će svakako biti e, ključne za nastavak našeg rada. Hvala vam. Meni se čini da e, što se Brexita tiče Europska E, Unija se e, igra na način dobar policajac, loš policajac. Mene zanima koliko će e, Ujedinjena kraljevina i okruzi poput mojeg, Scarborough, Home i tako dalje, biti pogođeni ovim. Ovo je naš prospekt u kojem je jasna poruka i piše sve što trebate znati. Ono što želimo je da nam se vrate naše vode i naša riba. Euh, Hvala lijepa gospodine Huker, to je bilo dosta jasno. Jaroslave. Ja moram e, govoriti o nečem vrlo osjetljivom. A to je prijedlog e, uredbe vijeća sa izmjenom za izmjenu uredbe iz 2016. godine, e, uredbe 1903 e, e, o izlovu na Baltiku. Prijedlog je jako dobar i mislim da je potrebno provesti ga na Baltiku, međutim, nažalost, to bi trebalo potpuno drugčije uobličiti kao delegirani akt komisije. E, ako nastavite na ovaj način, to je protivno e, višegodišnjem planu i filozofiji tog plana za Baltik. E, za brzu reakciju u slučaju izmjene stokova imamo i pitanje regionalizacije. Mene čudi da Europska komisija nije se poslužila delegiranim aktom. Imamo i vremenska ograničenja. Razumijem dobre namjere koje stoje iza ovog prijedloga, ali imajte na umu da je put upakao popločan dobrim namjerama i doista može doći eh, do eh, sudskih sporova E, između nas. E, molimo vas da imate na umu prerogative Europskog parlamenta. Doista mi je čudno e, da komisija ovako postupa, a pogotovo imajući na umu da u višegodišnjem planu za Baltik imamo dvomjesečne kvote za vrijeme razdoblja mrijesta. Hvala vam lijepa. Hvala Jaroslave. Marko Fronte, minuta i po. Hvala vam lijepa. I hvala ministru. Što se tiče sredozemlja, reći ću da je to nešto što je za sve nas od najveće važnosti. Puno se toga događa na sredozemlju. Nisam e, bio e, ovdje na samom početku, ali želim reći da imamo kvote za Kataniju, na primjer, e, što je važno za budućnost i ono što je gospodin Mato rekao, treba na vijeće vršiti pritisak. Mi kao parlament uključeni smo u postupak izrade plana, planova upravljanja. E, time se trenutno bavimo i važno je e, u kontekstu sredozemlja kad je rad dovršen saznati što parlament o tome misli. Ključno je izraditi više studija o sredozemlju. Imamo puno studija o Sjevernom moru, ali znato manji broj o sredozemlju. I e, važno je razmotriti pitanja poput promjere klime e, i u tom pogledu trebamo puno više studija. Potrebno je također e, baviti se ovime na odgovarajući način imamo e, konvenciju na ministarskoj e, razini, osobito o pitanju Katanije i trebalo bi razmotriti sve detalje ovog pitanja te iznaći odgovarajuće rješenja. Sjedanju i zahvaljujem da ste došli ovdje pošto je malta mala država nadam se da će imati razumijevanja i za druge male države i također se nadam da će pomoći hrvatskoj u nastojanju da izmijeni mediteransku uredbu koja se tiče mreža stajačica u tradicionalnom ribolovu. zanima me da li je vaše višegodišnje upravljanje mediteranom da li je tu uključeno i višegodišnji plan upravljanja za malu plavu ribu u jadranu? hvala lijepa.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 i hvala malteškom ministru koji nam se danas e, pridružio. E, imam e, kratak komentar, ali on je vrlo važan. Galicija, tehnička uredba, važno vrlo i minimalno oko, recimo, posebno važno, imamo znanstvene studije učinka, vrlo ozbiljne studije E, i e, studije koje bi mogle znatno utjecati na e, općenito socijalno okruženje. Što se tiče ribarstva i trećih država, ovo je nešto što se ne spominje konkretno u vašem programu. Zanima me hoćete li to razmatrati. E, recimo, govorimo o sporazumu s Gvineom e, Bisao i drugim sporazumima. Što se Brexita tiče, puno je evropskih plovila koja ribare u e, britanskim vodama i trebamo razmotriti činjenicu da puno tih plovila koja su evropska, a ne britanska, se tamo nalazim i dozvolite još da vam zaželim puno sreće u predsjedanju. Hvala e, Pako. Riječ e, dajem odmah dalje. Hvala vam lijepa. I hvala Malteškom predsjedništvu koje nam se pridružilo. E, ja bih se javila, vratila na e, Mediteran, na sredozemlje, e, jer sa sredozemlja dolazim. Drago mi je jako što se koncentrirate na sredozemlje i tri su aspekta koja želimo spomenuti. Važno je ponajprije E, reći nešto o sastanku u Ožujku koji će se držati u Katani i e, u kojem ćemo e, dijeliti detalje i informacije. Mislim da je situacija sa stokovima u sredozemlju nešto što na sve nas utječe jer je stanje katastrofalno i doista imamo nedostatak znanstvenih podataka. Za neke stokove uopće nemamo znanstvenih zdravstvenih podataka, a što se drugih tiče, e, i vidimo da e, pa, e, da se smanjuju stokovi. Mislim da bi na AFET-u treba, trebalo razgovarati o tome također i da bi trebalo donositi odluke na temelju e, znanstvenih e, podataka i da bi parlament e, to trebao da bi se postigao odgovarajući napredak. Što se tiče sredozemlja, već su kolege o tome govorile i također o Baltiku i E, ja e, i sjevernom moru, ja ta mora ne poznajem tako dobro kao sredozemlje, ali ono što vidimo na sredozemlju jest da imamo veliku raznolikost, ali postoje države koje su izvan Europske unije, a koje love iz, e, u sredozemlju. Znam da ste toga svjesni, znamo da ste e, da želite s tim drugim državama sklapati bliske odnose, osobito ako se radi o Sjevernoj Africi, e, to žele i europski ribari. A što se tiče kvota tuna, za to se borimo već dugo i mislim da je to nam izmaklo iz kontrole, e, ali ono što je važno je da se utvrdi da te kvote budu pravedno raspodijeljene e, i e, da budu ujednačeno raspoređeno. Hvala lijepa Renata. Hvala. Sada Dakle, možda ste malo predugo govorili, e, sada imamo dovoljno vremena za ministra koji će odgovoriti koliko stigne na vaše komentari i na vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam na komentarima. Za početak odgovorit ću na vaša pitanja koliko god e, mogu. Prvo pitanje je došlo od predsjednika ovog odbora ticalo se kvota i taka. Postoji veliko zanimanje za ovu temu i u vijeću se ovom predmetu, to jest ovim predmetima već dugo raspravlja i tijekom malteškog predsjedništva e, nećemo sudjelovati osim ove komunikacije komisije i očekujemo da ćemo se time baviti na E, sastanku vijeća u lipnju. Također e, moram zahvaliti i slovačkom predsjedništvu, ne samo na njihovom iznimnom postignuću, što su sve četiri uredbe jednoglasno usvojene, to jest donesene, već i što, vode, što su vodili raspravu, zbog čega sada imamo 44 stoka kojima se upravlja na razini MSY usporedbi sa manjim brojem iz prethodnih godina glavni pokretač ovih odluka vijeća je upravo održivost. Vježba koja je uspješno pomirila različita mišljenja i to na uravnotežen način i uspostavila bazu za postignuće najvišeg održivog prinosa. Tijekom rasprava o Baltiku smo imali mjere u skladu sa primjenjivim planom i te mjere su donesene. Što se tiče, imamo dubokomorske stokove na razini najvišeg održivog prinosa i vijeće se bavilo stokovima koji također, s njima vidimo poboljšani status. Također druga pitanja koja su se ticala koje je postavio gospodin Valeza. Što se tiče Baltika imali smo poprilično detaljna pitanja. Ticala su se uloge svake institucije temeljem ugovora. Dakle, vijeće utvrđuje ribolovne mogućnosti na temelju prijedloga komisije i uzima u obzir znanstvene, tehničke i gospodarske savjete. Ribolovne mogućnosti za Baltičko more utvrđene su za ovu godinu nakon revidirane zajedničke ribarstvene politike koja također stavlja naglasak na najbolje znanstvene dokaze. U tom okviru odluka vijeća uzela je u obzir savjete koje su pružili znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo i Međunarodno vijeće za istraživanje mora ICES. uzeli su se u obzir i socioekonomski aspekti. Osim smanjenja tak razina za komercijalno ribarstvo, odredbe za bakalar su također uključene u tekst kako bi se uzeo u, kako bi se uzeo u obzir rekreacijski ribolov, stanje stoka i kako bi se omogućio bolji pristup u upravljanju. Također smo od komisije dobili prijedlog za izmjenom uredbe kako bi se u obzir uzeli najnoviji znanstveni dokazi na temelju tih znanstvenih procjena komisija je predložila isključiti plovila manja, do kraća od 15 metara, jer mm, u suprotnom ne bismo doprinosili oporavku predmetnog stoka. Vijeće može djelovati samo na inicijativu komisije i na temelju zakonodavnog akta koji zabere komisija. Jedno pitanje postavio je gospodin Ramato o tehničkim mjerama. Tehničke, prijedlog s tehničkim mjerima je, mjerama je ključni predmet u nadolazećim mjesecima. U vijeću traje tehničko preispitivanje i želimo što je prije moguće postići suglasnost, to je stajalište. Radimo u istom duhu kao i slovačko predsjedništvo i znamo koliko je ovaj dosije važan, želimo biti učinkoviti, ali uvjereni smo da nećemo žrtvovati kvalitetu e, samo zato što želimo biti brzim. Pravila će nam pomoći postići ključne ciljeve reforme zajedničke ribarstvene politike, pogotovo što se tiče glavnih članaka, regionalizacije i pojednostavljenja. Rasprava je daleko napredovala i želimo usvojiti rezultate i imati veće sudjelovanje dionika iz regija. Još jedno pitanje se odnosilo Imali smo mandat e, unutar vijeća u sklopu slovačkog predsjedništva i stajalište vijeća jest prihvatljivo za izvjestitelja. Također mislim da je potrebno spomenuti dobar rad koji je komisija obavila u smislu ove uredbe. Malteško predsjedništvo želi pokrenuti trijalog s parlamentom, a cilj je postići dogovor što je prije moguće. Što se tiče alokacije kvota za malo ribarstvo, sporazum je postignut na zadovoljstvo vijeća i parlamenta i ne vidim zašto isti aranžman se ne bi mogao koristiti i za ovaj dosije. Još jedno pitanje, gospodin Mato ga je postavio o kvoti saberki i povezanosti sa plavoperajnom tunom. Svjestan sam da je to osjetljivo pitanje koje se do, odvija u određenoj socioekonomskoj situaciji i sam sam morao ponuditi brojna objašnjenja za brinutim sektorima u moj, svojoj domovini. Što se tiče sabljarke, imat ćemo radnu skupinu sljedeći mjesec i na tom sastanku ćemo dobiti bolji dojam o situaciji. CFP i odredbe o ajtaku pružaju smjernice kako bi održivost bila postignuta. Poveznica sa plavoperajnom tunom je zanimljiva Svjestan sam da ove godine imamo novi stok plavo perajne tune i nadam se da ćemo time postići održivost i naravno nagradu za žrtvu i trud koji iz sektora. Još jedna tema ticala se malog ribarstva. Gospodin Marto je to spomenuo i gospođa Angstrom i Marko Fronte moram vam reći da mi je ta tema iznimno važna. Kao što znate, Malteška ribarska flota jest e, flota e, malih ribara. Naša plovila su e, manje od 12 metara. Zajednička ribarstvena politika, ribarstvena politika prepoznaje potrebe takvih zajednica koje ovise o toj vrsti ribolova i može se iskoristiti financijska podrška. A obalne zajednice također trebaju posebnu zaštitu. Vijeće cijeni da je ova tema visoko na listi prioriteta odbora PEŠ i mogu reći da imamo dogovor za mjere plavoperajne tune u smislu članka 17. Nadam se da ćemo se približiti ciljevima za najviši održivi prinos. Još jedno pitanje, ticalo se sredozemlja. Gospođa Brijano, gospodin Marto i drugi su postavili to pitanje. Kao što sam ranije rekao u uvodu, predsjedništvo podupire inicijativu koja uključuje dionike i javna tijela na svim razinama. To je važan alat kako bismo procijenili stanje ribljeg stoka moram naglasiti da čvrsto vjerujem kako ta inicijativa može dovesti do velikih postignuća na sredozemlju. Već vidimo neka poboljšanja i značajne oporavke, nove konkretne mjere od prošle godine. I tu je prvenstveno zamah koji je iznimno poticajan. Potvrđujem da smo otvoreni i za doprinos znanstvenika i nevladinih organizacija. Fokusirani smo na sredozemlje jer smo zadnje predsjedništvo iz ovog saveza koje je sa sredozemlje i zato nam je to važno. Još jedno zanimljivo pitanje o Brexitu. Zabilježio sam sve komentare vezane uz Brexit. E, kao što sam rekao, pratio sam sastanke i sjednice odbora i svjestan sam koliko se često raspravlja o tome i koliko to izaziva zabrinutost. E, očekujete zasigurno ne samo jednostavnu izjavu jer je još prerano za razgovor o implikacijama Brexita. Razumijem vaše zabrinutosti, ali trebamo imati na umu glavne glavna stajališta naših institucija i e, činjenicu da još nije aktiviran 50. članak. Malteški premijer je dao detalje o mehanizmima koji će uslijediti nakon pokretanja članka 50. Dakle, što se nas tiče, pratimo razne situacije i želimo se baviti sa svim e, eventualnim posljedicama. Znamo koliko je to važno za ribarski sektor i naši timovi će se međusobno informirati e, čim budemo imali novi razvoj situacije, to jest novu dinamiku. Još jedno pitanje, gospodin Serao Santos ga je postavio, čestitam vam na imenovanju za koordinatora. Važno je postići povećanu održivost vanjskih flota izvan voda Europske unije. Trenutni alati za upravljanje flotama funkcioniraju, ali treba ih modernizirati nakon promjena u širem političkom okviru, na primjer reforma CFP-a. Nema sumnje da vijeće želi postići sve ciljeve, ciljeve pojednostavljenje, usklađivanje zahtjeva za podacima, razjašnjenje odgovornosti u administrativnom postupku i sve veća konzistentnost u skladu sa političkim ciljevima. Vijeće je usvojilo glavni pristup eh, pod nizozemskim predsjedanjem, a naše predsjedništvo će se pobrinuti da stajalište vijeća bude provedeno i angažirat ćemo se ući ćemo u raspravu s Europskim parlamentom. Kao što sam rekao, posvećujemo puno resursa ovom predmetu. Želimo ostvariti napredak što prije moguće. Zatim, gospodin Santos je još nešto spomenuo i u mi podupiremo fokus eh, komisije To je catch certification scheme koja je potrebna za izvoz određenih proizvoda u Uniju. Države članice su poboljšale analizu rizika kako bi identificirale aktivnosti i u Europska unija treba ostati vođa u borbi protiv ovog fenomena. To je prioriteti za regionalno upravljanje ribarstvom i shodne organizacije. Europska unija sve više preuzima ulogu vođe i to pokazuje, donosi praktične rezultate, čak i u trećim zemljama. Od trenutka kada Europska unija započne dijalog o toj temi. Imali smo još jedno zanimljivo pitanje o sporazumima o drživom ribarstvu. Gospodin Milan Mon i Santos. Partnerstva za održivo ribarstvo su nužan element zajedničke ribarstvene politike, što se vidi i novim poglavljem u osnovnoj uredbi. Cijelo poglavlje je posvećeno tome. U partnerskim državama to ima pozitivan učinak na upravljanje ribarstvom, znanstveno istraživanje i borbu protiv nezakonitog lova. I također imamo i socioekonomske prednosti jer se stvaraju nova radna mjesta za lokalne ljude gdje je to moguće i stvara se podrška u sektorima za infrastrukturu. Europska unija želi, želi dati primjer, transparentni primjer za održivo upravljanje i potrebna je također zajednička analiza I zadnja dva pitanja. Jedno pitanje. Gospođa Tomašić ga je postavila. Koliko sam razumio, komisija priprema prijedlog uredbe o uspostavi višegodišnjeg plana za upravljanje e, u Jadranskom moru. To će biti prioritet za malteško predsjedništvo. Mi želimo postići napredak po tom pitanju kako bismo imali održivo upravljanje ribarstvenim i resursima u na sredozemlju. Gospodin Kade, nadam se da sam e, odgovorio na sva vaša pitanja i tim. Ako želite e, se dalje angažirati sa predsjedništvom, mogu, možemo to učiniti. E, mi ćemo vam pomoći najbolje kako možemo. Hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da vam se obratim. Hvala. A mon tour, Monsieur le Ministre, de vous remercier, de vous remercier d'être venu d'une part et de nous... Evo, ja ću vama zahvaliti, gospodine ministre, kao prvo što ste došli i kao drugo što ste nam predstavili svoje prioritete mi ćemo imati idući šest mjeseci prilike surađivati s malteškim predsjedništvom, čemu se radujemo ovdje u odboru za ribarstvo. Sada sve vas e, i vas, gospodine ministre, srdečno pozivam na naš mali novogodišnji doček dolje u salonu za zastupnike. Hvala lijepa.